Herr Präsident! Die Sitzung ist äh, wieder aufgenommen. Ponovno nastavljamo sa radom. Sjednicu, sjednica je otvorena. Sjednite. Dolazimo do trećeg kruga glasovanja nisam zaprimio nove kandidature za treći krug glasovanja za izbor predsjednika Europskog parlamenta sukladno poslovniku. Kandidature drugog kruga glasovanja e, ostaju i dalje na snazi. Zamolio bih podvornike da podijele glasačke listiće i omotnice. Zamolio bih prebrajače glasova da sjednu i zauzmu svoja mjesta. Zamolio bih prebrojače glasova da zauzmu svoja mjesta.